se ne izjasni protiv delegiranog pravnog akta i predsjednik mi je u skladu sa člankom 105 stavka 6 poslovnika kazao da je na konferenciji svih predsjednika odbora nije bilo kazano ništa protiv toga. Prema tome preporuka se takva može usvojiti ako se nijedan klub zastupnika niti 40 članova u, roku od 8 dana ne bude izjasnio protiv. Inače se se to tako onda ispuniti. Samu preporuku ćete naći na web stranici plenarne sjednice. Danas sam sa predsjednikom vijeća, odnosno predsjednicom vijeća, potpisala